a to je usmeno pitanje komisiji. Provedba članka 20. stavka 2. direktive o uslugama i članka 8. stavka 3. direktive o pravima potrošača. Sada ću dati riječ onima koji su postavili to pitanje. Gospođa Gebhardt ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, zahvaljujem na tome što danas možemo postaviti ovo pitanje. Uvijek iznova e, ustanovljavamo da građani koji kupuju u internetu iz nerazličitih razloga to na kraju ne mogu e, dovršiti jer ili imaju krivu adresu ili žive u krivoj zemlji ili imaju krivu kreditnu karticu i ne mogu e, zapravo obaviti tu kupnju. Međutim, pravno gledano je situacija vrlo jasna. Ta vrsta diskriminacije nije dopuštena i nije u redu i zato je zaista e, nedopustivo da u našem jedinstvenom tržištu gdje poduzeća ostvaruju vrlo visoke prihode od ove e, trgovine u internetu još uvijek postoje velike prepreke za dio naše naših građana i zato je neophodno da učinimo nešto kako bismo riješili taj problem e, u jednom priopćenju Europske komisije u vezi sa e, digitalizacijom jedinstvenog tržišta u Europi kaže se 2016 e, ćemo se pozabaviti sa neopravdanim geoblokiranjem odnosno blokiranjem E, elektronske trgovine e, zbog e, prebivališta. Mene zanima što konkretno tu kanite i koje ciljeve želite postići i kako komisija kani postići e, da e, članak 20 e, direktive o uslugama i članak 8 direktive o zaštiti potrošača konačno budu doista provedeni i realizirani. Hvala lijepa.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

da, obratit ćemo se tehničarima pa ćemo vidjeti što se događa. Vaša kolegica nam je to ukazala prije, ali sada više nema. Je li sada sve u redu? A, gospodin povjereniče, imate riječ, izvolite. Hvala. Ja sam ovdje u ime kolegice povjerenice. Ovdje sam eh, kako bih raspravio ovom eh, također važnom pitanju. Pitanje koje su postavili uvaženi zastupnici naravno dodiruje u srž onoga što naši sugrađani mogu očekivati od jedinstvenog tržišta. Kada obavljaju prekograničnu kupovinu, naši su potrošači još uvijek žrtve diskriminacije na temelju nacionalnosti ili boravišta. To nije prihvatljivo. I dalje primamo pritužbe građana koje se odnose na navodne diskriminatorne prakse u različitim trgovinskim kanalima. Imamo izravne e, pritužbe samih građana, a također primamo i pritužbe od europskih tijela za zaštitu potrošača koji traže savjet, a najvažnije imamo i usmena pitanja. Kao demokratski izabrani zastupnici vi ste glavni posrednici između građana i europskih institucija. Tako da vas ja doista snažno pozivam da nam i dalje nastavite dostavljati mišljenja vaših birača. Sa širenjem interneta e-trgovina je sve važnija, ali Pojavljuju se i brojna pitanja u vezi sa trgovinskim transakcijama koje se odvijaju u tim kanalima na internetu. Geoblokiranje, odnosno iskraćivanje usluge na temelju boravišta ili lokacije je najvidljiviji e, oblik diskriminacije nad potrošačima koji ne mogu obaviti transakciju ili ih se preusmjerava na drugu web stranicu koja nudi iste usluge ali po višoj cijeni. Diskriminacija se također odigrava svakodnevno i to na teret milijuna europljana koji putuju na zemstvo kao turisti ili kupuju vikendice u drugim zemljama ili koji samo prelaze granice. Tome se mora stati na kraj. A e, mjere su najavljene u jedinstvenoj strategiji za digitalno tržište. Mi ćemo to proširiti također i na strategiju unutarnjeg tržišta za robe i usluge i to će se usvojiti do kraja mjeseca. 24. rujna Europska komisija je također pokrenula eh, javnu raspravu i to će pomoći komisiji da eh, razradi zakonodavne inicijative za iduću godinu. Svi smo upoznati sa primjerima diskriminatornih praksi prošle godine. Započeli smo također provođenje mjera kojima je cilj e, upravo spriječavanje e, traženja različitih cijena za iste usluge, ovisno jedino o lokaciji gdje se nalazi potrošač. Ove godine ćemo imati izvješće koje se odnosi na e, jedan veliki zabavni park u Francuskoj gdje su neke usluge ograničene jedino na francuske državljane. Također, treba omogućiti i e, potrošačima pristup e, car sharingu, čak i onima koji imaju vozačke dozvole iz drugih zemalja. Dakle, to će koristiti poduzećima i potrošačima. E, nacionalne vlasti moraju provoditi i obveze nediskriminacije u svakodnevnoj praksi i to je ono čime se namjeravamo pozabaviti. Ugovorna sloboda je važno načelo koje treba očuvati, ali također moramo i spriječiti poduzeća da e, cijekuje unutarnje tržište prema boravištu potrošača i srednja poduzeća također treba zaštititi. Trebamo i želimo potaknuti i poduzeća i potrošače da se u potpunosti ostvari e, digitalno jedinstveno tržište. Moji kolege će biti više nego sretni za priliku da se raspravi o dodatnim izazovima i e, o mogućnostima otvaranja jedinstvenog tržišta poduzećima i potrošačima. Uh, uh, Hvala. Riječ ima gospođa Signalova na jednu minutu. Hvala. Diskriminacija potrošača na temelju nacionalnosti ili boravišta i dalje je činjenica u Europskoj uniji. Pravni okvir koji bi spriječio diskriminaciju treba također dalje razraditi i treba odrediti objektivne kriterije i uvjete u kojima je prihvatljivo zbog izuzetnih e, okolnosti uskraćivanje roba i usluga. Treba poboljšati također i djelovanje nadležnih e, tijela kako bi se spriječila diskriminacija i kako bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti zaštite potrošača. Uklanjanje takozvanog geoblockinga je jedan od najvećih e, izazova u izgradnji jedinstvenog tržišta potrošači se e, suočavaju sa diskriminacijom i izvan interneta i mi moramo se pobrinuti da e, se primjenjuju jednaka pravila na trgovinske djelatnosti i e, na internetu i izvan njega. želim zamoliti komisiju da to uzme u obzir pri razradi daljnjih strategija. Hvala. Gospođa Haranzova ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, drago mi je što se komisija zalaže na ovom području. Klub zastupnika ALDE e, sa velikim interesom očekuje budući angažman komisije. Mi smo u Europi suočeni sa dvije velike barijere kad e, poslujemo prekogranično ili uopće nema isporuke ili su troškovi isporuke toliko visoki da su zapravo neopravdani. Ako robe i sadržaji ne mogu prelaziti granice, Evropljani neće više kupovati preko granice i zauvijek će biti e, ograničeni unutar svojih nacionalnih tržišta e, i nećemo imati e, tržišno natjecanje E, gospodine povjereniče, različite cijene na temelju e, lokacije je nesumnjivo slučaj diskriminacije od strane poduzeća. Ako ne na temelju nacionalnosti, onda na temelju mjesta e, prebivališta dakle ne zato što sam Čehinja nego zato što živim u Pragu neki kažu da je to zbog problema zato što ne znaju jezik e, možda su u pravu možda moramo učiniti više na rješavanju tih problema kao što je i predviđeno ovom strategijom ali gospodine povjereniče E, na temelju čega jedna velika kompanija može na temelju ovakvih razloga uskratiti pružanje usluge. Gospodine povjereniče, ja sam protiv prekomjernog reguliranja i doista vjerujem da većina poduzeća želi e, ispravno postupati prema svim e, klijentima i imati što više klijenata, ali ovo je jasan slučaj gdje moramo djelovati kako bismo ukinuli ovo nelegalno, ovu nelegalnu diskriminaciju razlike u cijenama zbog e, mjesta prebivališta kako bismo postigli e, jedinstveno digitalno tržište. Hvala lijepa. Gospođa, of, jednu minutu. Hvala lijepa. U redu je što komisija naglašava problem geoblokiranja ali čini se da se komisiju samu može optužiti e, za geoblokiranje jer, e, jer otežava malim i srednjim poduzećima da prodaju e, preko granice jer moraju plaćati poreze na ako za svaku posebno za svaku zemlju u kojoj prodaju Dakle, to sužava zapravo e, njihove mogućnosti poslovanja i sužava mogućnosti za naše potrošače. Tako da sama komisija postaje dio problema umjesto da bude dio rješenja. Ja se doista nadam da će e, komisija u buduće e, riješiti te probleme kako bismo mi bili i u buduće ekonomski najdinamičniji kontinent. Hvala lijepa. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Četiri kolege su zatražili riječ. E, prvi riječ ima gospodin Kaputo, koji međutim nije u dvorani. Gospođa Kapin ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Najprije želim čestitati autorima ovog usmenog pitanja ja sam članica odbora IMKO i e, tu smo dosta često razgovarali o ovoj temi. Nema smisla imati direktivu o uslugama ako ne promatramo što se događa na tržištu. Da, mi želimo jedan jedinstveni okvir i kao što je Evelin rekla, ponekad se ima osjećaj da se e, da se e, mora živjeti u nekoj drugoj zemlji da bi se moglo kupovati u internetu. Ja mislim da je važno da komisija uzme u obzir e, ovo pitanje, ali očekujem konkretan odgovor što nam je činiti kako bismo poboljšali kvalitetu i kako bismo E, na jedinstven jednak način proveli e, naše zakonodavstvo u svim zemljama i izbjegli diskriminaciju moramo djelovati preventivno gospodin marijas ima riječ na jednu minutu Hvala lijepa. Mi govorimo o pravima potrošača i kako e, zemlje članice moraju osigurati da nema nikakve diskriminacije. Najprije se mora e, osigurati ispravna provedba već postojećeg zakonodavstva E, neki potrošači iz manjih zemalja članicama imaju velike poteškoće sa e, do, e, isporukom roba koje žele naručiti u internetu, a neke, neka poduzeća koja trguju u internetu ne žele uopće isporučivati, slati proizvode u neke zemlje članice. Nadalje,

Stvaranje telekomunikacijskih mreža i mreža digitalnih usluga koje prelaze granice je od ključne važnosti kako bi se ostvarila strategija jedinstvenog digitalnog tržišta. Trebamo voditi računa o obrani potrošača koji zaslužuju što viši standard zaštite i transakcija je također korištenja nabavljene robe bez geoblokiranja. Europska unija treba i zaštitu koja će pomoći rastu i zbog toga su najveće važnosti transparentnost pri online kupovini i također jednake uvjeti pružanja usluge. Ne smijemo zanemariti dakle signale koje daje Europski sud u svojoj odluci od 6.10.2015. godine koje je jasno ukazala na to da treba e, zaštititi e, e, podatke o potrošačima, a ne koristiti ih na njihovu štetu, kao što se događa u slučaju geoblokiranja. Dakle, nadam se da će komisija proučiti odluku suda i također adekvatno djelovati kako bi podržala strategiju za jedinstveno digitalno tržište i zaštitila potrošače u njihovom slobodnom korištenju sadržaja i usluga koje se pružaju online. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim e, vam ponovo zahvaliti na pitanjima i komentarima u vezi sa ovim vrlo važnim pitanjem e, zaštite e, i nediskriminacije potrošača. Svi se slažemo da trenutna situacija u tom pogledu nije prihvatljiva. Kad pogledamo E, potencijal koji i ono što obećavamo našim građanima i e, našim potrošačima e, u ovoj situaciji gdje bi oni trebali imati jednak pristup svim robama i uslugama, ali mi nismo u stanju garantirati, to doista i garantirati ne možemo biti sigurni da e, svi naši potrošači imaju isti tretman. I jedinstveno tržište mora nutiti svima jednake šanse i jednak, jednak pristup e, uslugama i robama bez obzira na prebivalište e, želim jasno reći slobode uvijek moraju biti uravnotežene i nema nekih koje su važnije od drugih. Dakle, moramo postići e, ravnotežu između e, slobode ugovaranja i prava e, potrošača koji ne smiju imati poteškoće samo zbog mjesta svog prebivališta. Naravno da nema obveze prodaje i obveze istih cijena za cijelo jedinstveno tržište. E, dakle, e, rezultat e, naših napora i pregovora sa svim dionicima nadam se da će poboljšati ovu situaciju. Naše zakonodavstvo mora biti provedeno i ako zemlje članice ne mogu provesti naše zakonodavstvo komisija može poduzeti mjere protiv neke zemlje članice čini se da mnoge zemlje članice nisu dovoljno poduzele kako bi se e, ukinula ova vrsta diskriminacije e, dakle trenutni e, problemi moraju biti riješeni odgovarajućim mjerama. Zakonodavni prijedlozi bit će podneseni od strane komisije e, u sklopu e, strategije uvođenje digitalnog jedinstvenog tržišta. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Time je rasprava po ovoj točki dnevnog reda završena. Prelazimo na sljedeću.